Buenos días. Dobro jutro. Si les parece, vamos a comenzar. Zaposlimo sa sastankom. Na početku bi se ispričala u ime predsjedavajućeg, on nažalost nije danas mogao doći. Tako da ću ja predsjedavati. No prije nego što doista i započnemo s radom, sukladno dnevnom redu, htjela bih reći da je ovo posljednji sastanak odbora Agri za jednog od naših kolega, odnosno za Antonelu Rosetti. Ona je pomoćnica mog koordinatora eh, Paola de Castro. Vjerojatno znate da je Antonella u parlamentu već 11 godina. A zadnje zadnjih sedam godina je asistentica gospodina Dikastra, tako da je uvijek radila u području poljoprivrede i bila je jako uključena u zadnju reformu ZPP-a. Međutim, Antonella prelazi na nove prilike i suočit će se s novim izazovima, tako da bih htjela zahvaliti e, u ime svih i osobno na napornom radu na njezinoj ugodnoj osobnosti i lijepom ponašanju i želim joj svako dobro u budućnosti. Naravno, žao mi je tebe, palo e, Paolo, budući da gubiš tako dragocjenu kolegicu. Can Budući da ću ja e, možda <laughs> izgubiti svoj posao, mogu li ponuditi svoje usluge i postati novi asistent gospodina Paola? Bueno, está bien. Aunque despidamos a Antonella, que lo hagamos con humor. I Paolo todo esto. Dobro. E, drago mi je da u ovako humorističnom raspoloženju e, pozdravljamo E, Antonelu. Sada prelazimo na točku broj 9 dnevnog reda, a to je opći proračun Europske unije za financijsku godinu, 2017. godinu. Imamo nekoliko koraka. Trebamo glasovati o mandatu za trijalog od prošlog mjeseca i nakon toga dobili smo mandat da napravimo mišljenje za opći proračun, te da pripremimo e, amandmane za proračunske izračune. E, zbog referenduma u Ujedinjenom kraljevstvu komisija je odgodila podnošenje e, prijedloga proračuna za iduću godinu. Tako da smo tek 1.7. primili nacrt proračuna e, ocjene e, vijeća bit će dostupne tek sredinom srpnja. S obzirom da e, brojni amandmani našeg odbora se odnose upravo na e, procjene vijeća. Gospodin Jar, naš izvjestitelj, neće danas iznijeti svoje mišljenje, već će tek dati nekakav općeniti pregled. Gospodin Jar je isto tako e, sastavio mišljenje o općem proračunu za iduću godinu na temelju nacrta proračuna komisije i sada će nam predstaviti to mišljenje. Izvolite, gospodine Jara. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. <clears throat> Vi ste već rekli da smo zbog Brexita malo u jer je komisija sa zakašnjenjem dala prijedlog. Nešto ću reći o vremenskom planu. 30. E, kolovoza će odbor za proračun E, raspravljati o tome. Prvi rujan je rok za amandmane. 28. rujna e, će se glasati na odboru, a na prvoj plenarnoj u listopadu će se usvojiti e, proračun na plenarnoj mi bismo trebali već 29.8. E, imati e, sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni, to ćemo još mailom javiti. E, o točnom terminu održavanja tog sastanka. E, izvjestitelji u sjeni koji su se već pozabavili ovom, e, ovim e, vidjeli su da tri točke nedostaju, nisu izbačene zato što nisu važne, dakle točke mišljenja, međutim te tri točke nismo izbacili jer nisu važne, nego zato što E, nismo imali dovoljno vremena za njih, ali kasnije ćemo ih ubaciti i to je moguće. Dakle, u svakom slučaju još ima prostora za poboljšanje ovog mišljenja. Što se tiče samog mišljenja, nacrt e, proračuna komisije je u usporedbi sa 2016. E, za pet 3,7% ili 3,6 milijardi je proračun manji. U prvom stupu e, smo to i očekivali jer u prvom stupnju su e, plaćanja toč, namijenjena točnim ciljevima i znamo što nas tu očekuje. Hrvatska je pristupila tako da nema tu sa prvim stupom većih problema, direktna plaćanja su osigurana. Moglo bi se reći kod direktnih plaćanja nisu potrebne velike rezerve, tu je sve unapred e, poznato, zna se što nas očekuje. E, kod točke tri je već situacija već malo e, teža. Tu imamo <clears throat> smanjenje za 23,1%. To e, nam se nije baš, to nam se baš i ne sviđa. Tražimo e, objašnjenje. Postoje dva pokušaja objašnjenja. Ako se pogleda srednjoročno financijsko planiranje, uvijek imamo tu E, slavnu sinusoidu, to bi značilo da Dakle, u svakom slučaju to za nas nije prihvatljivo u drugom stupu. E, što se tiče ruralnog prostora, ta smanjenja ne možemo prihvatiti. mi smo uvijek e, i do sada ponavljali da e, je margina, odnosno rezerva za krizne i nepredviđene situacije kod nas već do sada bila manja e, nego kod drugih. namjena u proračunu tako da oduzimanje sredstava iz e, od e, ZPP-a kako bi se s tim sredstvima financirala financiralo nošenje sa izbjegličkom krizom e, nama nije prihvatljivo, ne može se proračun za poljoprivredu koristiti u te svrhe, oni novce za to moraju naći negdje drugdje. E, i za pčelare imamo 34 milijuna više sredstava rekli smo da moramo imati bolji monitoring za krize kako bismo bili bolje pripremljeni i ustanovili smo u točki 14 kako bi poljoprivreda ostala konkurentna e, potrebna su nam naša proračunska sredstva i to smo i vrlo jasno formulirali e, ako se veći zahtjevi stavljaju pred poljoprivredu, dakle društvo stavlja veće e, zahtjeve, e, to je razumljivo, ali molimo da se to poprati i odgovarajućim financijskim sredstvima. E, jednostavno potrebno nam je više novca. Dakle, sve u svemu imamo i svjetlo i sjenu u ovom nacrtu i morat ćemo se upustiti u borbu kako bismo e, spriječili rezove koji nam prijete. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni. Ako nastavimo kao što smo do sada surađivali, na kraju ćemo imati jedno dobro mišljenje. Ja se nadam da će e, neke od naših e, točaka iz našeg mišljenja na kraju ući i u mišljenje odbora e, za proračun. Hvala gospodine Jar. Gospodin Di Hvala. Gospođo predsjedavajuća, uzimam riječ u ime gospodina Sanija koji je izvjestitelj u Sjeni i koji danas nije mogao biti ovdje, no jedino ću reći da želim zahvaliti Peteru na njegovom radu. Radimo vrlo uskraćeno, kao što je rekao i kolega Jar, postoje brojne zabrinutosti i postoji opasnost da će rezovi u proračunu za poljoprivredu biti dosta značajni i zbog toga trebamo obratiti veliku pozornost na ovo mišljenje. Trebamo pripremiti se dobro i tome će poslužiti i sastanak 29. kolovoza i trebamo dobro promisliti o amandmanima kako ne bismo izašli izvan okvira onoga što je predložila komisija. To su doista značajni rezovi i trebamo ih spriječiti jer preljevanje tih sredstava u druge naslove proračuna znači da jednostavno će to dovesti poljoprivredu u još nestabilniji položaj i to jednostavno ne možemo dopustiti. Hvala Peter još jedno na dobroj Hvala gospodine De Castro. Želi li se još netko javiti za riječ? Gospođa Muller. Ich möchte mich natürlich auch im Namen von e, u ime našeg izvjetelja u Sjeni želim zahvaliti Petru Jaru na dobroj suradnji. Možemo ga samo podržati. U svakom slučaju se moramo E, dobro pripremiti i smisliti dobru strategiju kako bismo spriječili ove masivne rezove koji nam prijete. Mislim da nam je tu doista potrebno jedno dobro mišljenje i e, svi predstavnici svih kluba zastupnika će vrlo rado surađivati sa tim ciljom pred očima. Hvala gospodine Vega. Dobro jutro svima. Mislim da ovaj proračun ide u krivom smjeru. Ide prema sporom umiranju europske poljoprivrede. S druge strane, postoji niz reformi zpp koje omogućuju sve veću liberalizaciju, ali nemamo instrumente da bismo se borili protiv destabilizacije tržišta do koje nužno dolazi ovaj proračun pokazuje kontradikciju, nije usklađen sa stvarnošću. Ovo je proračun za drugačiju situaciju od one u kojoj se sada nalazimo, ali situacija je rezultat prošlih politika. Primjerice, nakon ukidanja mliječnih kvota imamo posljedice, imamo problema sa stabilnošću cijena. I ono što smo vidjeli nedavno, prije svega prošle godine, je to da je došlo do uporabe marži i drugih instrumenta kako bismo se nosili s tom nestabilnošću. Tako da bismo htjeli odbiti bilo kakvo smanjenje odobrenih sredstava koji bi mogli, moglo se iskoristiti za eh, ublažavanje sadašnje ozbiljne krize. I mi mislimo da se iz proračuna za ZPP ne bi trebale plaćati posljedice ruskog embarga jer je to politička odluka. Tako da bi proračun trebao imati različite dijelove e, i ti dijelovi bi trebali <clears throat> e, biti iskorišteni za pokrivanje posljedica političkih odluka. Ovo je nešto što ima doista jako ozbiljne posljedice za poljoprivrednike. Još jedna važna stvar je pitanje zdravlja životinja i zdravlje šuma. Vidjeli smo da postoji velik broj e, bolesti životinja, bilo da se radi o peradi ili o svinjama ili biljkama. To je još jedan aspekt globalizacije i povećane mobilnosti osoba i dobara. U ovom proračunu bi se isto tako trebalo voditi računa o tome da treba povećati sredstva za sprečavanje i um, ublažavanje epidemioloških posljedica um, epidemija bolesti životinja i biljaka. Hvala. Gospodin Egnju. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Govorimo o smanjenju proračuna za poljoprivredu. Zanimljivo je da je prije dvije godine, prije dva mjeseca sam sudjelovao u raspravi o referendumu s e, nekim drugim, već gospodinom Hoganom. E, ne vidim zašto je on došao u kraljevstvo da bi uvjeravao ljude kako da glasuju, no to je činio. I ja sam mislio da će proračun za poljoprivredu e, biti smanjen kako bi se našla sredstva za rješavanje migrantske krize i očekivao sam da će e, povjerenik zapravo e, popljuvati ono što sam ja rekao, ali on to nije napravio, već upravo suprotno rekao je da će vjerojatno doći do rezova i neovisno o Brexitu, a htio bih reći da sam ja ovdje sedam godina i stalno čuje, slušam gunđanje poljoprivrednika koji stalno traže novac za ovo ili ono. I volio bi eh, da Europska unija razmisli o eh, programu umirovljavanja s dostojanstvom njebe bi poljoprivrednici koji imaju neodržive farme i koji zapravo samo traže subvencije, a nisu prihvatljivi za subvencije. Znači, e, bilo bi dobro da se takvi poljoprivrednici umirove e, dostojanstveno ili da takve farme preuzmu mladi, ali bez subvencija. Ali u svakom slučaju razmislite koliki su administrativni troškovi da bi se jedna farma dovela u stanje da može do, e, biti održiva i da može dobiti subvencije. Hvala. Hvala gospodine Agnju. Sada predajem riječ gospodinu Flanagenu. Hvala. Ja bih samo htio reći gospodinu Agnju vi ste bili redoviti doprinositelj ovom odboru i e, bilo bi dobro da se euroskeptici bore za projekt u koji e, realno u koji realno vjeruju. Jedan od najvećih pritisaka na smanjenje e, proračuna je nedostatak potpore javnosti. E, mi svi imamo posao i ja imam e, moj zadatak uvjeriti ljude da je dobra ideja da poljoprivrednici dobiju više novca i da taj novac ne ostaje u njihovim džepovima već se troši. Već sam to rekao u ovom odboru, ali mi, moja obitelj, e, ne, mi se nismo bavili poljoprivredom. Moj otac bio je tesar i da nisu došla sredstva iz ZPP-a, mi puno toga ne bismo imali. Taj novac e, nije je omogućio otvaranje radnih mjesta u cijelom području. E, stvarno stanje je takvo da brojne ljude smeta što taj novac ne, za, ne dolazi do poljoprivrednika on, taj novac ide recimo Larry Goodmanu u e, Irskoj, dakle velikim proizvođačima, on ima svoj privatni avion. Kako opravdati da taj novac ide bogatašima poput njega? Dakle, to nije prihvatljivo. Ne želimo da javnost više vr još e, i dalje vrši e, pritisak na smanjenje budžeta, proračuna, a mi trebamo uvjeriti da su u krivu, a u ovom trenutku nije, to nije moguće. Hvala, gospodin Des. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Hvala lijepa, gospođo Ja sam već 25 godina zastupnik i svake godine doživljavam napade na proračun za poljoprivredu. E, moramo biti jedinstveni i dobro argumentirati. Slažem se sa prethodnim govornikom da se sredstva ne upotrebljavaju na vrlo pametan način. Nije prihvatljivo da proračun za poljoprivredu na Europskoj uniji se koristi kao hrpa sa koje se uzima za sve druge svrhe i namjene. Poljoprivreda je pogođena već eh, eh, bojkotom, bojkotom eh, E, od strane Rusije, sad se tim novcem hoće financirati financijska kriza, kao što su svi već e, i prije mene rekli, to je neprihvatljivo. Želim zahvaliti Peteru na njegovom e, radu, na ovom mišljenju. Već sam se prošli tjedan ljutio što ministar poljoprivrede Njemačke izjavio da je neprihvatljivo da je najveća stavka europskog proračuna e, za poljoprivredu e, ja sam e, to komentirao kada bi sve druge dijelove potrošnje javnih, javnog novca bili tako dobro bili tako dobro obrazloženi mi sa samo 1% e, da sa tim minimalnim sredstvima hranimo 500 milijuna ljudi. To mislim se može e, smatrati vrlo uspješnim. E, jedan posto koji mi dobivamo dakle za proračun Europske unije nije razlog za pritužbe. Hvala gospodine Des, gospodin Nikolson. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja govorim u ime gospodina Beldera, izvjetitelja u Sjeni koji nije mogao doći. Hvala gospodinu Jaru na izvrsnom izvješću. To je nešto što uvijek i očekujem od gospodina Jara, ali je doista vrlo sposoban. I očekujemo da će EKR e, konstruktivno surađivati s njime. Mislim da je činjenica, kao što su i drugi rekli, e, da trebamo surađivati, ali e, htio bih se osvrnuti na nešto o čemu smo razgovarali jučer na sastanku izvjestitelja o a radi se o rezovima za odbor za poljoprivredu, to je nešto što doista zabrinjava. Ja sam ja se sjećam kada sam ovdje došao 1989. godine na poljoprivredu otpadalo više od 54% proračuna. Sada se sve više reže. Kao što su i drugi rekli, mislim da imamo odgovornost na svim razinama osigurati E, da se pametno troši ovaj novac. To je novac poreznih obveznika. E, nije nebitan je Brexit za e, poljoprivrednike, barem one koje ja predstavam u Velikoj Britaniji je rečeno da će e, s izlaskom e, Velike Britanije poljoprivrednicima e, bilo bolje. Mislim da to neće biti tako. Kad čujem riječ smanjenje, to je u redu ako osiguravate da se novac troši na bolji način, da novac dolazi ljudima koji su najpogođeniji, bilo da se radi na razini izravnih plaćanja ili ruralnog razvoja. E, ali novac koji dolazi e, kroz poljoprivredu održava ruralno gospodarstvo. Jer moram e, ja, sam, moram reći da sam to rekao puno puta. Ljudi često govore o subvencijama ne radi se o subvencijama za poljoprivrednike. To je ujedno je subvencija za e, potrošače, jer ako poljoprivrednik ne dobije taj novac, onda će potrošač morati trošiti više u supermarketu ili gdje god kupuju hranu. I to smo vidjeli da, je, da se događa e, tijekom godina. Jeftina hrana ima svoju e, cijenu i obično e, dovodi do katastrofe zato što ljudi stalno pokušavaju štedjeti. Ako želite kvalitetnu hranu, za to treba novac. Treba pokriti troškove proizvodnje ili treba poljoprivrednicima pružiti potporu. Možda je došlo vrijeme da Možda kada bi e, potrošači, kada bi morali stvarno plaćati cijenu koja odgovara e, troškovima proizvodnje, shvatili da proizvodnja hrane od strane poljoprivrednika nije lagan posao. Hvala gospodine Nikolson. Sada predajem riječ e, predstavniku komisije, gospodin Hauflet. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuće. E, što ste mi dali priliku da e, prezentiram stajalište komisije. Kao prvo e, poznata vam je politička situacija zbog koje je ovaj nacrt proračuna prezentiran sa zakašnjenjem što naravno ima praktične posljedice, odnosno e, sad imate vrlo malo vremena za pripremu ovog mišljenja. Što se tiče pojedinih točaka koje je izvjestitelj i koji su članovi e, komentirali, možda uvodno, dakle umjetnost e, planiranja proračuna je vrlo točno isplanirati koliko će se u sljedećoj godini potrošiti. Nema baš puno smisla sa stajališta onih koji e, pripremaju proračun e, upisati u proračun za 2017. velike iznose kad mi već sada znamo da se ti iznosi neće e, potrošiti odnosno da se taj novac neće dati. E, zato moramo malo pobliže pogledati te takozvane rezove. Najprije što se tiče margine. Da, istina je da dio e, margine u rubrici 2 stoji na raspolaganju za e, izbjeglice i izbjegličku krizu, da je predviđen za to. To smo učinili jer E, znamo da se ti iznosi u poljoprivredi u godini 2017. neće potrošiti, i, a potrebna, ta e, sredstva su potrebna u drugim područjima gdje imamo aktualnu krizu. možda i nešto o pojedinim točkama koje ste spomenuli, povrće, mlijeko za škole i tu su takozvani rezovi koje smo predvidjeli, dakle odnose se na ono što trenutno znamo i naše iskustvo koje imamo sa provođenjem ovih pojedinih programa. Zemlje članice prema našem znanju nisu u stanju potrošiti više nego što smo e, predvidjeli u proračun za 2017. i nema baš previše smisla e, predvidjeti veća sredstva za pojedinu e, točku ili liniju kad već sada znamo da se ta sredstva neće moći potrošiti, odnosno da će biti izgubljena ako se ne potroše do 15. listopada 2017. Možda samo da ukratko pokušam objasniti što se tiče drugog stupa. E, rekli ste da su tu predviđeni veliki rezovi, ali to treba gledati u svjetlu činjenice da je 2016. bila jedna e, posebna izuzetna godina. E, vi znate da uvijek postoje neka preklapanja, dakle programi od 2007. do 2013. još su e, trajali i 2016. su, su tu e, morala se dogoditi neka plaćanja, a istovremeno e, E, za novi financijski period 2007. do 2013. E, do 2020. Taj period je dakle počeo već i 2016. se tu trebalo e, također i za te nove programe predvidjeti plaćanja. Dakle, u 2016. se zbrojilo jedno s drugim a morali smo zemljama članicama dati potrebni fleksibilitet kako bi dakle e, mogli plaćati i za stare i za nove e, programe. Dakle, 2016. je bila jedna specijalna godina. Ono što sad predlažemo za 2017. je zapravo povratak na normalno stanje, dakle na sada znači programi e, u novom financijskom e, proračunskom periodu od 2013. do 2020. E, jednostavno teku i mi polazimo od pretpostavke da jednostavno se stvari vraćaju na normalu 14 milijardi eura za, koje su predviđeni za ruralni razvoj. Dakle, ono što želim reći, nema tu zapravo rezova, nego se samo vraćamo na normalni režim. I e, polako smanjujemo zaostatke iz perioda 2007. do 2013. Eto, e, možda toliko od komisije, rezovi zapravo u području poljoprivrede nisu zapravo predviđeni, mi samo želimo jedan e, mi smo samo predvidjeli jedan po našem mišljenju realan e, proračun koji će pokriti sve troškove u godini 2017. ali e, kao što znate mi trenutno nismo u stanju znati što će se točno dogoditi u godini 2017 mi smo o tome već raspravljali u parlamentu, da ćemo u, na jesen imati priliku e, napraviti korekture i tu će komisija dati svoje prijedloge. Ako budu potrebna dodatna sredstva, imat ćemo priliku e, u tom rebalansu e, naći ta dodatna sredstva u okviru rubrike 2. Hvala lijepa. Hvala na objašnjenju i komentarima. Kako bismo završili raspravu o ovoj točki, Predajem riječ gospodinu Jaru. Hvala lijepa, želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na izvrsnoj suradnji i na današnjem sudjelovanju u raspravi. E, želim zahvaliti i predsjedniku komisije na objašnjenju. Naravno moramo paziti, mi sad ovdje govorimo o proračunu za 2017. E, gdje ne može biti riječi o reformi o agrarnoj reformi. Ja isto imam dosta ideja e, za reforme, ali e, tome nije mjesto u proračunu za 2017. E, želim podsjetiti kolegice i kolege da smo mi u našem mišljenju vrlo jasno reći što se tiče srednjoročnog planiranja da je poljoprivreda pouzdan partner i E, javnost e, nije uopće svjesna toga da smo mi smanjili udio u proračunu koji odlazi na poljoprivredu e, dakle društvo postavlja veće zahtjeve pred poljoprivredu i što se tiče standarda i što se tiče tehničkih e, metoda proizvodnje i tako dalje to mora biti popraćeno odgovarajućim financijskim sredstvima međutim udio e, u ukupnom proračunu koji odlazi na poljoprivredu je smanjen a toga javnost nije ni svjesna i to me uvijek ljuti Naravno da se može reći što se tiče margine e, gdje se dio novca e, sada odvaja za izbjegličku krizu. Mi u okviru trijaloga moramo insistirati na tome da e, se moramo pridržavati načela, onaj koje je naručio mora i platiti. Dakle, izbjeglička kriza je nešto što je sada tu, ali na temelju odluka i zaključaka vijeća, pa onda vijeće treba naći i financijska sredstva za financiranje svojih odluka, a ne jednostavno se poslužiti novcem koji je predviđen za poljoprivredu. E, moram reći, svima nam je poznato što se događa u zemljama članicama kada u prvoj godini e, ne krene e, predviđenom brzinom sa plaćanjima onda obično zemlje članice zaborave da sljedeće godine trebaju osigurati veća sredstva za plaćanja ali to e, nam je već vrlo dobro poznato. U svakom slučaju mi ćemo, ja se unapred e, veselim nastavku suradnje sa konstruktivne suradnje sa izvjestiteljima u sjeni i siguran sam da ćemo nastupiti jedinstveno i da će e, odbor e, na kraju izaći pred parlament sa dobrim mišljenjem. Hvala gospodine Jar. Da, moramo e, zajednički raditi kako bismo išta postigli djelovati jedinstveno. Htjela bih samo reći da je rok 22.7. u podne. Gospodine Agnew, isključivo na engleskom jeziku. Dakle, sve na engleskom jeziku. Volimo engleski kao Ujedinjeno kraljevstvo. Kao što sam rekla, amadmani isključivo na engleskom trebaju se e, podnijeti do 22.7. u podne. Sljedeća točka na dnevnom redu je točka broj 10, to je odgođeno. Time ćemo se baviti u rujnu. Gospodin Šikjerski, predsjednik, je o tome vas već obavijestio jučer, što znači da možemo prijeći odmah dalje na prezentaciju komisije Imamo predstavnika glavne uprave Sante o trenutnom stanju vezi bakterije Xylella fastidiosa. Dragi kolege, prvi, prvo, e, prva pojava Xylella fastidioze pojavila se 2013. godine na jugu Italije. Bakterija je pogodila nekoliko tisuća hektara plantaža E, maslina u Apuliji. 2014. godine Europska komisija odlučila je provesti mjere kako bi spriječila širenje ove bolesti. To je e, bolest koja napada drveće i ubija ga polako. E, Lazio je pokrenuo postupak i to je dovelo do e, naloga da se otklone stabla maslina u zaraženim područjima. I isto tako e, je poslan zahtjev za prethodno mišljenje Europskom sudu da se potvrdi ta odluka. 9.6. E, Europski sud je potvrdio odluku komisije u pogledu direktive vijeća 2000. E, kroz 29 koja je protumačena u svjetlu načela predostrožnosti i proporcionalnosti. Tijekom sastanka koordinatora 21.6. koordinatori su odlučili e, organizirati razmjenu mišljenja o stanju e, ksilele fastidioze zajedno s predstavnikom glavne glavne uprave Sante. Isto tako, poziv je upućen i članovima odbora ENVI koji su zainteresirani za ovu temu kako bi mogli doći na taj sastanak. Osoba koja je inicijalno trebala e, biti danas ovdje iz glavne uprave Sante nije mogla doći predstavnik komisije koji će nam dati e, podatke o ovoj temi je, gospođa Dorothy Andrej. Ona će nastaviti ona će nam sad e, dati najsvježe informacije o mjerama koje su poduzete kako bi se otklonila, iskorijenila ova bolest, kao i o diseminaciji. To je nešto što nas e, se svih tiče u Europi. A nakon E, njenog izlaganja moći, ćete postavljati pitanja i iznositi komentare. Izvolite, gospođo Andreji. Merci beaucoup, euh, Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, htjela bih prije svega pozdraviti e, zastupnike. Htjela bih ispričati gospodina Bernarda Van Gutena, direktora, koji nažalost nije mogao doći na ovaj sastanak ja ću vam predstaviti stanje otkada je povjerenik e, Andriju Kajtis 15.3. E, objasnio da e, komisija doista vrlo ozbiljno shvaća ovu bolest te pokušava uvesti adekvatne mjere kako bi je zaustavila do danas pogođene su tri države članice e, tom bakterijom. Italija 2013. Francuska 2015. i nedavno i Njemačka. E, pojasnit ću svaki slučaj zasebno. Ostale države članice su uvele nadzor nad teritorijem i nadzor od iz 2015. godine pokazao je da, da nije zabilježena prisutnost ksilele fastidioze. Od ožujka komisija je obavještena o novom žarištu u Italiji Komisija je provela reviziju. Italija je obavijestila komisiju da je jedan dio teritorija se smatra slobodnim od e, ksilele i na temelju ovih činjenica komisija je 15.4. glasovala o odluci o izmjeni e, e, ograničenog područja, odnosno te zone i pomakla je granicu 40 km sjeverno. I granica je sada otprilike na razini grada Lečeja. To je znači granica koja se odnosi na iskorjenjivanje bolesti i uvedene su dvije zone. E, imamo isto tako e, tampon zonu od 10 km i zonu od 20 km e, gdje e, mjere moraju biti radikalne i osigurati sprječavanje sprečavanje širenja bolesti, a tu je velika proizvodnja e, maslina. Ta mjera je, tu, mjeru je komisija uvela 12.5. i nakon toga smo tražili od Italije da uvede novi akcijski plan. Kao što znate, e, dakle, ima više slučajeva na razini Italije. Na lokalnoj e, razini došlo je do osporavanja mjera. E, regionalni sud je tražio prethodno mišljenje suda. Europski sud je 9.6. analizirao je li iskorjenjivanje, odnosno e, sjeća e, stabala 100 e, metara oko zarađenog područja je opravdana i sud je ocijenio nezadovoljstvo komisije da su mjere proporcionalne i opravdane. I nakon toga mi smo tražili od Italije da se uskladi s odlukom suda. Glavna uprava Sante ovaj tjedan će imati sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Italije, odnosno već smo održali taj sastanak i oni su rekli da su već tražili eh, od regionalnog suda da prihvati i uskladi se s odlukom Europskog suda te da dopusti sjeću stabala te provedbu potrebnih mjera. Talijanske vlasti su nam objasnile da da postoji više predmeta koji još nisu dovršeni, tako da nisu tako da nisu znali kada će provedba provest, e, početi, zato što je već 12 e, predmeta čekalo dovršetak postupka. E, mi smo insistirali da se to provede što je prije moguće, međutim postoje određena pravila. I evo, ovaj predmet je treći, 13. po redu. Talijansko ministarstvo poljoprivrede nam je također objasnilo da su, da su tražili, da se od njih tražilo da e, uzmu e, drugi uzorak da bi se dokazala zaraza. Naravno, to produžava proces, to nije u skladu sa fitosanitarnim standardima na razini, europskoj razini i u Italiji i oni su rekli da će provesti analizu socioekonomskog učinka prije nego što provedu te mjere. To nam se naravno nije svidjelo budući da to uopće nije potrebno prema odluci komisije. Na temelju tih odgovora moram vam priznati da smo bili dosta razočarani, tim više što znamo da da su ta stabla trebala biti posjećena, a sada i dalje predstavljaju žari, žarište i odluka o tome je ponovno produžena za e, šest mjeseci. 13.6. smo e, smo, smo očekivali da će se to provesti, a sada je to e, produženo za novih šest mjeseci. Tako da stabla koja su trebala biti posjećena neće biti posjećena još idućih šest mjeseci u zoni širenja bolesti. Naš povjerenik e, će u ponedjeljak se susresti s gospodinom Martinom, mm, od ministrom poljoprivrede i još jednom će inzistirati na provedbi mjera zajednice što je prije moguće. Zato što što više gubimo vrijeme, to je veći rizik za dodatnu zarazu nezaraženih e, stabala i sve se više širi ova e, zona moguće zaraze i ne znamo dokle će to ići. S naše strane mogu reći da mi e, pokrećemo pravni postupak, to je ono što komisija može napraviti. E, prvo je pokrenut e, postupak povrede, a trenutno radimo i na nečem novom. Talijanske lokalne vlasti su suočene s kompleksnim problemom jer tu postoji taj, e, to kazneno djelo koje ne smijemo zaboraviti. U svakom slučaju komisija će nažalost morati poduzeti dodatne pravne mjere. To je Italija. Postoji jedan pozitivni element, a to je da su uveli plan nadzora i angažirali su osoblje za to, međutim, ali treba će im 3 4 mjeseca da na ispravan način nadziru e, tampon zonu. To je teško, ali i sporo. I iz tog razloga komisija pokušava maksimalno izvršiti pritisak na Italiju da nešto poduzme. Kad je riječ o Francuskoj, situacija se mijenja. Ima nekoliko žarišta na Korzici, koliko znamo. Ima 230, 253 eh, žarišta. Eh, cilj francuskih vlasti je da se iskorini ta bolest, tako da su eh, jako puno toga poduzeli. Provedena je revizija u veljači. Naši inspektori su proveli inspekciju E, Korziku i e, Provansu gdje je također uočeno više žarišta. E, uloženo je puno sredstava i inzistirali smo da ne bude premještanja iz zona koje su zaražene. I tražili smo isto tako da nadzor bude u skladu odlukom e, zajednice što nije još uvijek tako. Tako da e, Francuska treba odgovoriti na preporuke iz inspekcije, to još nije tako. Nedavno je naš direktor e, razgovarao s predstavnikom francuske vlade i o svemu tome se razgovaralo i razgovara se svaki mjesec i sutra ćemo isto tako o tome razgovarati. E, dakle, sutra ćemo razgovarati i s predstavnicima Njemačke, Italije i e, Francuske o Xileli. Zatim je tu i Zatim je tu i notifikacija Njemačke od 16.6. E, o zaraženom lovoru i njemačke vlasti su nas obavijestile da su označile to područje, da vrlo ozbiljno shvaćaju e, tu zonu, da provode potrebne mjere. To pitanje se raspravljalo i na razini e, rukovoditelja fitosanitarnih e, vlasti i treba reći da se radi o samo jednoj biljci, dakle nisu druge vrste zahvaćene i čini se da je za sada situacija pod kontrolom. Eto, toliko o žarištima u različitim državama članicama. Hitna mjera koja je stupila na snagu u svibnju je adekvatna i omogućuje državama članicama E, iskorjenjivanje ove bolesti. Dakle, postoji sve što je potrebno, ali sada to treba i provesti. Dakle, naša mjera temelji se na znanosti. smo, tražimo od EFSA da prati e, stanje na terenu. Ako nam e, kažu da je to potrebno, mi ćemo prilagoditi našu mjeru, međutim ona odgovara svrsi, svrsishodna je i ona je u skladu s onime što komisija može poduzeti, a isto tako sam, e, kao što sam već rekla, kada ocenimo da država ne čini ono što bi trebala napraviti, onda pokrećemo pravni postupak. E, a istovremeno države članice imaju pravo i na financijska sredstva. Komisija je uvela fitosanitarni fond koji dijelimo s kolegama veterinarima za e, mjere nadzora i iskorjenjivanja. Međutim, da biste mogli koristiti taj fond, postoje uvjeti, a prvo, prvi uvjet je provedba zakonodavstva zajednice. U ovom slučaju zakonodavstvo se ne provodi, a samim time e, se ne mogu koristiti niti sredstva zajednice i samim time postoji i interes da se provode mjere zajednice, pa će onda uslijediti i sredstva. S druge strane, držimo da je komunikacija na lokalnoj razini važna i mislim da je uloga parlamentaraca na lokalnoj razini je jako važna kako bi se pokazalo koliko je Europskoj uniji važna ova bolest i e, teško je onima koji moraju žrtovati svoja stabla, prije svega masline, jasno je da se da je to jako teško, ali to je za opće dobro i za dobro Unije općenito. Evo, to je poruka koju bi trebalo pokušati prenijeti, to komisija pokušava, ali mislim da ovaj dom isto tako ima tu važnu ulogu jer je potrebno objasniti da je to teško za pogođene regije, ali to je jedini način da se izbjegne da će da jednoga dana se i drugi nađu u istoj situaciji. Dakle, preventivne mjere su ključne kako bi se smo se uspješno borili protiv ove bolesti koja ima E, jako značajne posljedice prije svega za proizvodnju maslina. Evo, to je sadašnje stanje. Htjela bih e, još reći da se komisija vrlo aktivno bavi ovim temom i to nas zabrinjeva kao i naše kolege i isto tako pravna služba komisije se jako puno bavi ovom temom. Hvala gospođo predsjedavajuća. Muchas gracias, señor André. Hvala lijepa, hvala gospođo Andreji. Mislim da sada možemo otvoriti raspravu. Gospodin gospođa Herans ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Moram reći da sam doista zahvalna e, za ovo maslinovo ulje koje smo dobili na dar, koje nije pogođeno ksilelom fastidiozom ako napravite salatu od e, jagoda e, s ovim uljem to je e, vrlo ukusno. Dakle, komisija je sada izvijestila o situaciji, sve smo to čuli i prije kada je epidemija izbila u to vrijeme je rečeno da će se poduzeti preventivne mjere kako bi se spriječile buduće e, takve zarave u budućnosti da će biti uvedene bolje kontrole u lukama E, kod uvoza biljnog materijala kako se ne bi u buduće dogodile takve zaraze. Dakle, komisija je to obećala prije dvije godine, prije godinu dana i sada opet ponavljaju da su vrlo zabrinuti, a nemamo novo zakonodavstvo koje bi e, poboljšalo našu borbu protiv ovakvih zaraza koje nam dolaze iz trećih zemalja. Istovremeno znamo da komisija pokušava smanjiti broj kontrola kod uvoza na primjer što se tiče citrusa zanima me zašto komisija jedno kaže a onda drugo radi mislim da moramo biti dosljedni i doista moramo provoditi e, kontrole na našim granicama kako bismo izbjegli u buduće ovakve e, zaraze. Dakle, moramo povećati, a ne smanjiti broj inspekcija. E, sud je potvrdio da je komisija u pravu, ali komisija radi grešku jer koriste pogrešne instrumente. Dakle, želim odgovor na moje pitanje kako možemo imati veću sigurnost ako smanjujemo broj kontrola inspekcija. Nadalje, Kina traži 15-dnevnu karantenu za naše voće i povrće. E, na primjer, što se tiče bresaka i šljiva, E, oni traže da sve e, leži 15 dana prije nego što uđe e, u, u, hladnjačama prije nego što uđe u njihovu zemlju. Ista stvar je i sa izvozom našeg voća i povrća u SAD. Dakle, mi dopuštamo da u našu, naše zemlje dolaze proizvodi bez na primjer tih postupaka bez e, tog 15 e, dnevnog skladištenja u hladnjačama a naši proizvodi se podlažu tom tretmanu. E, kad vi spominjete učinkovite tretmane, koje konkretno tretmane pod tim podrazumijevate? Jer e, to morate, nam morate objasniti, to radi Kina, Japan, e, SAD, svi to rade osim Europske unije. Zašto mi to ne radimo? Da smo to na vrijeme radili, mogli smo spriječiti problem sa ksilelom fascidiozom ako ne poduzmemo nešto uskoro, nećemo se riješiti ksilele fadizioze, također imamo i rak citrusa i druge bolesti i probleme. Ja se nadam da ćemo nešto poduzeti. Hvala lijepa, gospodin Kserans ima. Gospodin Sebastian ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ovo je doista simbolična gesta da smo dobili e, ovaj, e, ovo maslinovo ulje na dar upravo kad razgovaramo o ksileli fastidiozi. ja se ispričavam, ovaj dar je zapravo bio predviđen u sljedeću točku dnevnog reda, ali evo ovako je ispalo. Da, gospodin Sebastija, izvolite. E, da, Evo, upravo ovo maslinovo ulje je u opasnosti ako nešto uskoro ne učinimo. Ja vidim dakle da imamo sada tri zemlje koje su pogođene ovom zarazom. Mi govorimo o jedinstvenom tržištu gdje postoji slobodno kretanje e, roba, a nismo u stanju e, implementirati jedno jedinstveno rješenje. Pokušavamo iznaći kako mjere koje je predložila komisija mogu biti e, implementirane, međutim e, postoje ti pravni problemi kao u slučaju e, Italije, a to samo pokazuje slabost Europske unije. Ako imamo jedinstveno tržište, onda trebamo imati jedinstven tretman, jedinstven način nošenja sa ovakvim problemima, jer inače će problem rasti i E, proširiti se na cijelu Europsku uniju, a ne samo na tri zemlje koje su do sada pogođene. Dakle, komisija treba biti stroga, ne možemo dopustiti zemlji članici da primjenjuje pravila ili ne primjenjuje kako im se sviđa. Moramo insistirati na tome da se zajednička pravila e, poštivaju. E, a s druge pak strane, kao što je rekla prethodna govornica, takav, ovaj problem nam je ušao iz treće zemlje i moramo e, uvesti mjere kojima ćemo to u buduće spriječiti e, kako bismo dakle spriječili da nam e, uzročnici bolesti stižu iz zemalja gdje postoje gdje, su drukčiji klimatski uvjeti tako dalje. Dakle, moramo imati zaštitne mjere, osobito za e, citruse koji e, su pogođeni e, rakom, odnosno bolešću koja se zove crna točka. Dakle, imam pitanje za komisiju, za glavnu upravu Sante, što koje mogućnosti, stvarne mogućnosti komisija ima za koordiniranje jedinstvene akcije djelovanja u područjima koja su pogođena. E, svo to Što, što se radi u vezi sa pogođenim e, stablima citrusa? Hvala lijepa gospodine Sebastija. Gospodin Culo ima riječ. Hvala. I želim zahvaliti također predstavnicima komisije. E, želim izjeti neke komentare u ime kolegice Damato koja nije mogla biti ovdje, ali kao apulijska glasnogovornica bori se upravo za rasvjetljavanje problema ksilele fastidioze i također za iznalaženje alternativnih održivih mjera u borbi protiv e, sušenja maslina ili barem da se nađe način za suživost s time. E, Xylella je prepoznata u tri zemlje članice i e, dojavljena je njezina prisutnost, no to ne znači da ona nije neprepoznata u drugim zemljama članicama, da je neslužbeno prisutna i e, unutar Unije imamo također i razmjenu informacija koja ukazuje upravo na to da postoje brojne studije o tome. Dakle, se može e, karakterizirati kao endemski organizam za čitavo područje Unije, a ne samo u Apuliji koja je proglašena zaraženom zonom. Kolegica Damato je iznijela ovaj e, zahtjev za promjenom kategorije prije više mjeseci, a tek sada komisija E, radi na dodatku direktivi 2000 kroz 29 u kojem se navodi e, organizme koji su prisutni na teritoriju Unije. Pozdravljamo ovaj promjen, e, ovu promjenu smjera, no to također i treba donijeti mjere za provedbu ove odluke kao što je bio slučaj sa Zoofinu Suzuki koja je također zahvatila Italiju. Mi smatramo da silenu ne možemo jednostavno iskorijeniti čupanjem stabala, nego moramo e, liječiti ta stabla kako bi ona bila otpornija i ako je moguće da se na taj način ubije bakterije. I tu dolazim do drugog razmišljanja. Trebamo usredotočiti napore na takozvano alternativno istraživanje. Naime, do sada se išlo samo jednim putem, a to je službeno istraživanje koje se E, provodi u okviru Barija u e, Nacionalnom konzorciju za istraživanje. Njihovi predstavnici su upravo pod istragom zbog pitanja ksilele. No, to nije zapravo e, prava stvar, nego zapravo je pitanje ako komisija želi doista suzbiti ksilelu, to ne može učiniti bez lokalne suradnje. Dakle, treba pomoći svim onim poljoprivrednicima koji traže pomoć već mjesecima zato jer su njihove masline, njihov životni rad ugrožene i prijeti im iskorjenjivanje. Dakle, komisija treba donijeti jasnu odluku i također preuzeti odgovornost i poticati alternativno biološko istraživanje koje će biti usmjereno ka iznalaženju drugih rješenja u, za razliku od iskorjenjivanja samih maslina sredstvo koje se koristi ne može biti jedino sredstvo koje se e, koristi u, tom, e, toj svrhe. To je zapravo jedan vrlo obvezujući program e, koji otvara put onim uobičajenim sumnjivcima. Dakle, komisija putem svojih agencija koje su zadužene za istraživanje ksilele treba poslati jasnu političku poruku, odnosno treba tražiti od EXE da izrazi mišljenje o, zaštiti bilja i također o bilo kojoj alternativi koja bi zamijenila iskorenjivanje samih stabala. Hvala. Hvala lijepa gospodine Culo. Gospodin Loson ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao što znate, naš klub je tražio put u Italiju i i zapravo postoji jedan grad koji je e, iz Italije i koji je zapravo glavni grad e, e, maslina. 60 tisuća hektara maslina je uništeno zbog silele. Velike su ekonomske posljedice. I mi smo okupili političare, proizvođače i stručnjake i tijekom razgovora s smo, su se postavila jasna pitanja. Komisija, Europski sud kao i talijanska vlada su donijeli tešku odluku, a, to je da se uklone e, e, sva stabla koja se nalaze u 100, na udaljenosti do 100 metara od zaraženog e, stabla. I uopće se ne uzima u obzir kvaliteta niti količina proizvodnje i e, na taj način se ni na koji način ne mijenja e, proizvodnja. Ako se uklanjanje nastavi, e, to je nešto što će imati velike ekonomske posljedice po tu regiju, a isto vremeno a istovremeno je Europska unija dopustila da se uvoze tun, masline iz Tunisa u iznosu od 300 tisuća tona bez e, carina. I postoji još jedan problem, a to je da su nam sugovornici rekli koji je rezultat istraživanja jednog pariškog centra i zašto ta rezultati nisu objavljeni i zašto nitko nema pristup e, tim podacima. Meni je to nevjerojatno i ne razumijem. Naravno, e, kolege iz Italije će preciznije objasniti e, taj problem koji prije svega e, pogađa Apuliju, ali u svakom slučaju Francuska je zabrinuta zbog Xilele jer su Korzika i Provansa sada također pogođene. Mislim da su tradicionalne metode možda bi mogle biti rješenje. Hvala. Hvala lijepa gospodine Lozo. Sljedeći govornik, gospodin Bolman. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća Dorfman. E, mogu se potpuno složiti sa kolegicom Esta Herans da mi prilikom uvoza biljaka, a također životinja, moramo paziti na to što sve uvozimo. E, na primjer, e, postoje i drugi e, uzročnici bolesti, nametnici osim silele koji zabrinjavaju naše poljoprivrednike. Znanstveno je potpuno jasno što je što treba učiniti kada se pojavi jedan uzročnik bolesti koji pogađa biljke ili e, životinje. Svi mi znamo da potpuno je jasno da to što je što se u Apuliji događa da se tu radi o političkim prepucavanjima između političkih stranaka, a ne postupa se prema znanstvenim spoznajama. Ako želimo spriječiti da, taj, da se taj uzročnik e, proširi na cijelu e, Europu i doista e, jako nanese velike štete ili čak potpuno uništi proizvodnju maslina u Europi, onda moramo u regiji gdje je ta bolest nažalost e, nastupila, moramo poduzeti radikalne mjere e, kako, bi, kako se bolest ne bi proširila. Kod jedne biljke koja je poznata i zna se kako se e, ponaša i dakle moguće je postići cilj samo ako se stavla po sjeku i spale nakon sječe. To su mjere koje su jasne i neophodne E, i moramo to učiniti, inače ćemo imati ogroman problem u cijeloj Europi za sve uzgajivače maslina. Hvala lijepa gospodine Dorfman. Gospodin De Castro ima riječ. Hvala. I hvala kolegama koji su uzeli riječ i naravno želim zahvaliti i komisiju i na dolasku. Želim iskoristiti priliku koji mi daje ovaj poklon kolegica Aguilera kako bih rekao da talijansko ulje nema nikakve veze sa aksilelom. Ulje se proizvodi od maslina, međutim na taj način eh, se ne prenosi bakterija aksilele. Evo samo tri napomene. Prvo, i ja se slažem sa onime što je rekao kolega Dorfman i što su rekle i kolege Sebastija i Rans. Dakle, globalizacija dovodi i do globalizacija bolesti. I to zapravo nije jedini slučaj, to smo vidjeli u slučaju drugih bolesti. Treba nam veći nadzor na granicama, zato jer prema i samoj komisiji Xylella fastidiosa je prodrla u Europu zahvaljujući ukrasnim e, biljkama kave koje su dolazile iz Hondurasa i Kolumbije. Dakle, nesumnjivo je da postoji problem nadzora nad granicama ulaska zaraženih biljaka i to je problem koji treba riješiti ne smanjenjem kontrole nad granicama, nego povećanjem istih. I na kraju tražimo razumijevanje. Kolege, govorimo o stoljetnim maslinama. Ja posjećam da su kolege posjetili e, Apuliju kao predstavnici odbora za poljoprivredu prije nekoliko godina i nije zapravo pitanje sječe stabala, to su stabla koja imaju stotine godina, tako da to povlači za sobom i vrlo složen socijalan problem, dakle moram e, za e, razumijevanje. Naravno da postoje pravila, no, dragi prijatelji, i to također molim i komisiju, nastavimo da i nadu stanovnicima pogođenih područja. Dakle, u području grada Leće, gdje se zapravo ne primjenjuju odredbe Europske unije jer nema opasnosti od e, iskorjenjivanja. Zapravo treba dati nadu poljoprivrednicima i sada E, se istražuje mogućnost razvoja rezistentnih e, sorti jer je to e, i to moramo nastaviti zato jer je to jedina nada u dalji razvoj masinarstva. jer inače će u Italiji jedan važan sektor koji je pokretač gospodarstva pretrpjeti ogromnu štetu. Naravno i naš nadležni ministar, ministar Martina, će ispoštovati europske obveze, ali tražimo da Europa pojača kontrole na granicama i da pokaže minimum razumijevanja za provedbu jednog e, plana koji je u tampon zoni doista radikalan i tražimo također da se poljoprivrednicima da nada za budućnost zasađivanjem sorata koje pokazuju veći, veću otpornost na tu bakteriju. Hvala. Señor de Castro, ya para finalizar el... Hvala lijepo, gospodine de Castro. A sada za kraj ponovo riječ dajem predstavniku komisije iz glavne uprave Santo. Sante. Nadam se da će imati neke odgovore jer ovo je vrlo zabrinjavajuća zabrinjavajući problem kao što su rekli i svi koji su sudjelovali u raspravi. Gospođo, molim vas, pomozite nam. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala svima koji su sudjelovali u živahnoj raspravi. Što možemo reći? Kontrola granica na granici. To je vjerojatno bio, bila prva stvar koju je trebalo napraviti i ponekad e, simptomi nisu vidljivi. Treba znati da stvari nisu uvijek jednostavne i zbog toga je odlučeno da se sjeća vrši u krugu od 100 metara. E, jer isto tako brojne biljke su zaražene iako nemaju, ne pokazuju simptome i zbog toga se provode testovi koji su precizni, koji omogućuju preciznije neotkrivanje bolesti kad i, čak i kad nema simptoma. 2015. godine komisija je nakon glasovanja država članica e, zabranila unošenje e, ove biljke kave iz Kostarike e, i Hondurasa. Dakle, tu se radi o zabrani. E, inzistiramo na graničnim kontrolama, one nisu smanjene, treba ih osnažiti, to je važno i to je dio nove e, uredbe o službenim kontrolama i to je dio nove uredbe koja se odnosi na biljke. I sasvim jasno da je to važno. Čula sam isto tako da naš izvoz e, treba proći određene tretmane, tretmane a to vrijedi i e, za uvoz e, određena niska temperatura i tako dalje. Zatim govorilo se o još dvijema bolestima, uključujući i jednu bolest na narančama, koje podliježu europskom zakonodavstvu. Kad je riječ o razgovorima, odnosno o trgovini, postoji označena zona i e, te biljke mogu napustiti tu zonu samo ako zadovolje vrlo striktne uvjete i prođu strogu kontrolu. Ali prema pravilima ne smiju napustiti tu zonu ako se ne zadovolje doista vrlo strogi eh, uvjeti vezano i uz sjeme i širenje sjemena i tako dalje. Kad je riječ o rezistentnim biljkama i o istraživanjima, činjenica je da su neke biljke otpornije od drugih, jer među, dakle u maslanicima koji su jako pogođeni, gotovo uništeni, ipak postoje neke bike koje su e, otporne. Jer kad je riječ o bakterijama, nećemo tretirati e, bakteriju antibioticima, jer što se događa kad e, su ljudi zaraženi bakterijom? Uzmu antibiotike. Što ćemo onda raspršivati antibiotike? Onda će oni ući zapravo u sustav, odnosno u žile biljke. Dakle, nažalost, način borbe koji postoji za sada je sjeća. Komisija subvencionira određene istraživačke programe. Postoji program obzor 2020. godine koji je u tijeku, postoji još jedan koji će biti uveden. E, mislim da će novi program e, oko kojega su razgovori u tijeku vrijedi 7, milijuna eura, dakle nešto će iz toga svega izaći. I u određenom trenutku ćemo moći dobiti rezistentne e, vrste Eh, agronomi znaju da nije lako doći do eh, rezistentnih vrsta, nije lako ih razviti, križati i tako dalje. Dakle, komisija je svjesna da će to vjerojatno biti rješenje u budućnosti, međutim, za sada nemamo takve vrste koje su priznate i koje su testirane. Rezultati istraživanja. Što da vam kažem, istraživači objavljuju izravno rezultate. Oni automatski žele objavljivati objaviti rezultate. Ako ih nisu objavili, možda je to zato što je neki stručni e, panel odbio publikaciju ili možda publikacija nije spremna. Dakle, treba biti strpljiv. Istraživanja dugo traju, objavljivanje nije jednostavno i rezultat istraživanja na razini zajednice će biti objavljena. Isto tako kada istraživanja traju nekoliko godina, onda e, postoje i izvješća, odnosno e, s vremena na vrijeme se u pojedinim fazama objavljuju rezultati. Kad je riječ o pojedinačnim e, istraživanjima, tu mi ne možemo izvršiti nikakav pritisak. E, rezultati će se objaviti kada ih prihvate određeni znanstveni časopisi. Problem u ovoj fazi je to da ili dakle, pokušavamo s jedne strane e, spriječiti širenje bolesti prema sjeveru i suzbiti je tu gdje postoji i E, komisija je donijela e, nove odluke i zona dakle i nova zona suzbijanja odnosno kontrole nije sjeća stabala. Zašto? Zato što je zaraza takva e, poprimila tolike razmjene da je zapravo prekasna. Dakle, ovdje ne inzistiramo na sjeći. E, u ovoj zoni koja je zaražena, ali u tampon zoni od 100 metara sjećemo e, stabla. Sjećemo samo onda ako je plan e, da se sjemenke dalje izvoze. Evo, nadam se da sam odgovorila na većinu pitanja. Sve što mogu reći da je da mi kao komisija pokušavamo, odnosno naravno spremni smo e, pratiti znanstvena dostignuća, vidjeti koja, koje su alternativne metode na raspolaganju. Nije da mi želimo sve uništiti, već kao što je rekao kolega iz sjeverno-talijanske regije, ako želimo spriječiti širenje bolesti, potrebne su striktne mjere na vrlo dobro određenim područjima. To je jedini način da se učinkovitom borimo protiv bakterije. bakterije drugi, druge metode nisu dovoljne jer one naprosto ne uništavaju bakteriju. To je štetni organizam koji ima i ekonomske posljedice za proizvodnju. to nije nešto što predstavlja zdravstveni rizik za ljude, ali na kraju krajeva e, stablo umre, možda ne odmah, ali na kraju prve godine, ali ipak nakon nekog vremena e, ugine. Što znači da e, će proizvodnja maslina se početi smanjivati e, kako, kad se drvo razboli, a nakon što odumre, naravno će u potpunosti i nestati. Tako da je potrebno otkloniti tu bakteriju i i možemo reći da je to doista e, jedan od najgorih takvih primjera u fitosanitarnoj e, povijesti e, Europe. Dakle, pratit ćemo znanstvene spoznaje, države članice moraju kontrolirati trgovinu i sve je to dio europskog zakonodavstva. Dakle, bilo vi u parlamentu i vijeće ili e, komisija koja predlaže e, mjere, svi mi pokušavamo e, provesti i staviti na raspolaganje maksimalan broj mjera. Sad je tu pitanje volje na lokalnoj razini i razumijem da je to jako teško, radi se često o stoljetnim stablima, to je nešto što doista je jako teško provesti, no nažalost potrebno je provesti te mjere nema u ovoj fazi drugog rješenja. Radimo s onim što imamo i bitno je da države članice uvedu mjere kontrole. Ne može komisija ići po svim granicama i kontrolirati, kontrolirati ih. Mi dajemo sredstva onda kada su mjere provedene. Dakle, e, mi pratimo istraživanja, ali ne možemo mi kontrolirati sve. Mi pružamo okvir i na neki način dajemo poticaj. To je ono što pokušavamo napraviti. Evo, barem se nadam da sam, malo, da sam vas malo uspjela umiriti i hvala vam na pitanjima. Hvala. Hvala, gospođo Andrej. No, mi možda živimo u različitim, no paralelnim svijetovima. Vi ste rekli da su pojačani nadzori na granicama kako bi se spriječio ulaz, a kolege su rekli upravo suprotno i niste odgovorili na konkretno pitanje kolege Sebastija, odnosno kako se može dopustiti uvoz agruma koji imaju crne pijege, dakle koji su ipak zaraženi. Evo, ovo se odnosi na ksilelu, vidimo kako se prilagođuju odrebe kako bi se omogućio uvoz agruma sa određenim bolestima. No, nastavit ćemo ovu raspravu i Naravno, kao što su kolege rekli, ovo je pitanje do kojeg nam je doista stalo. Evo, zaključili smo ovu raspravu i zahvaljujemo još jednom gospođu Andreji i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razlog zbog kojeg smo podijelili ovo maslinovo ulje. Naime, riječ je o razmjeni gledišta o našoj misiji u Andaluziji, dakle misiji u mojoj regiji. I da je emisija održana od 17. do 19. svibnja 2016. godine. Evo, zašto sam e, donijela ovaj poklon koji je tipičan za moju regiju hin koja je područje sa mnogo maslinika, kao što je i često slučaj na jugu Španjolska i Portugala imamo brojne nasade maslina i ovo je samo jedan manji uzorak maslinovog ulja koji se tamo proizvodi i nadam se da ćete u njemu uživati. To je planinsko maslinovo ulje. I e, u našim planinskim područjima se proizvodi to e, ekstra djevičansko maslinovo ulje. Evo sada misija u Andaluziji que tiene una mayor población, es muy extensa, casi como To je najbrojnija autonomna zajednica u Španjolskoj i zauzima veliku površinu, gotovo isto vjetnu u Portugalu, imamo 8,5 milijuna stanovnika, što predstavlja 25% poljoprivredne proizvodnje u čitavoj zemlji. Misiju je predvodio naš predsjednik, gospodin Sikerski, a u njoj su se neki od kolega koji su prisutni ovdje. Razmotrili smo neke specifične aspekte poljoprivrede jer rekli smo da je to doista velika regija koja također proizvodi brojne proizvode, no usredotočili smo se samo na neke aspekte kako bismo prikazali stanje poljoprivrede u Andaluziji. Andaluzija osim toga i e, bitno područje koje pridonosi u velikoj mjeri španjolskom e, BDP-u. Krenuli smo od Sevilje. I to je jedino područje u Andaluziji koje je u blizini nacionalnog parka. I tamo smo vidjeli kako se uzgaja riža. Zatim smo posjetili rižarnice i vidjeli smo kako se taj proizvod uzgaja i kako se ti usjevi mogu zasaditi u blizini nacionalnog parka. Zatim smo idućeg dana posjetili pokrajinu Kordova i tamo smo obišli jedan važan sustav za Andaluziju. Htjeli smo zastupnika upoznati sa time tako da smo posjetili jedan poseban ekosustav, ne samo za Andaluziju, nego i za Kastilju ili Ekstremaduru. To je takozvana dehesa, odnosno to je sustav e, u kojem e, ostvaruju suživot poljoprivreda, stočarstvo i, i šumarstvo. E, sada, temeljem reforme zajedničke poljoprivredne politike, sada imamo brojne poteškoće u spajanju poljoprivrede sa stočarstvom i šumarstvom. I to smo vidjeli upravo na licu mjesta. Dakle, imamo vrlo ekstenzivne uzgoje. Dakle, životinje su slobodne izlaziti na pašu. Imamo goveda, ovce, svinje koji su, koje su slobodno izlaziti na pašu čitave godine, izuzeve četiri mjeseca. I to je jedan poseban sustav koji nam je zanimljiv jer je taj ekosustav sa takvim gospodarstvima važan i treba ga uzeti u obzir e, u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Ako se taj sustav isključi iz subvencija iz sredstava za poljoprivredu, to bi ugrozilo čitavu andaluzijsku poljoprivredu. Evo, želim zahvaliti također i svim e, organizatorima ove misije na njihovom doprinosu. Posjetili smo također jednu zadrugu koja okuplja sve stočare u ovoj pokrajini, a također i susjednih teritorija. Riječ je o više od 3000 poljoprivrednika koji su udruženi u ovu mljekarsku zadrugu. I e, rekli su nam da cijena mlijeka nije pala u unatoč krizi, dakle ostala je 0,32 centa po litri za poljoprivrednika tijekom cijelog ovog razdoblja. Dakle, zahvaljujući rezultatima ove zadruge, u jednom e, siromašnijem području gdje se uglavnom zajednica bavi poljoprivredom i agriturizmom, ipak su ostvareni značajni rezultati. Nakon toga smo posjetili e, jedno e, poduzeće koje proizvodi voće povrće u području Gadalkivira, dakle riječ je o uglavnom proizvodnji voća i lješnjaka i posjetili smo također još jedno poljoprivredno poduzeće u području Sevilje i upoznali smo se sa situacijom maslinika. Zabilježeno je koncentriranje ponude maslina u Andaluziji i to je omogućilo ostvarenje boljih rezultata nego u prošlosti. Dakle, osnivanje ovih zadruga, ovih organizacija proizvođača je nešto što je dovelo do boljeg razvoja, a također i e, boljeg plasmana na tržište njihovih proizvoda. Dakle, te zadruge su zabilježile veliki uspjeh. Tamo gdje su ostvareni najbolji rezultati ustanovili smo upravo da je za to zaslužna neka zadruga. Nakon toga smo posjetili i neke zanimljivosti u mojoj regiji i to je zapravo bio dio misije koji je bio posvećen razonodi, ali to je u svakom slučaju bilo korisno kako bismo se upoznali sa dijelom ove regije koja je, ponavljam, doista velika i koja pridonosi sa 25% našoj cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dakle, upoznali smo se sa sustavom DHS-a, e, usredotočili smo se na maslinarstvo, upoznali smo se sa poljoprivrednicima, posjetili smo u riže i tako dalje. Dakle, to je bio jedan manji dio moje regije. Nadam se da vam je posjet bio koristan, a Evo, kažu mi da smo već u međuvremenu poslali pismo u kojem ukazujemo na poteškoće sustava DHS u odnosu na prvi stup ZPP-a, dakle pismo je poslano u komisiji i potpisao ga je predsjednik Sikerski koji je vodio ovu misiju. Evo, to je bilo moje izvješće s misije. Nadam se da će vam se naše ekstra djevečansko maslinovo ulje dopasti. Ono nosi arapsko ime, Sakura, a to je arapski naziv pokrajine u kojoj se ovo maslinovo ulje proizvodi. Dakle, nadam se da će vam se dopasti, a ako želite možemo razgovarati o ovoj misiji. zaboravila sam reći, i ispričavam se zbog toga, da smo podijelili i izvješće tajništva. Mislim da ste ga svi dobili. Evira i Filip eh, koji su ovdje su sudjelovali u našoj misiji i njema želim srdačno zahvaliti i želim zahvaliti tajništvu i svim našim suradnicima, naročito međutim eh, njima dvijema. Želim zahvaliti i svojoj asistentici, Malen e, i tako dalje. Svi smo naporno radili kako bi ova misija bila uspješna. Dakle, hvala svima koji su pridonijeli ostvarenju ovog rezultata. I to nam je omogućilo također upoznavanje sa manjim dijelom poljoprivrede u Andaluziji. Riječ vam gospodin Bogović koji je sudjelovao također u misiji i on će podijeliti s nama svoje utiske. Hvala. Želim iskreno čestitati vama i tajništvu i vašim pomoćnicima, odnosno asistentima i osoblju tajništva. Moramo zahvaliti i andaluzijskim vlastima koje su nam upriličile doista izvrstan posjet. Posjetili smo sad riže, organizacije proizvođača, maslinike. Dakle, jedan Eko sustav koji je ostavio doista izanredan dojam, naročito slobodno stočarstvo, uzgoj e, goveda i svinja, ali i izvrstan su dojam nas ostavile zadruge, jer je bitno da se poljoprivrednici organiziraju, jer tako mogu osigurati vlastiti razvoj. Uzgajivači i proizvođači mlijeka su se organizirali u zadruge i to im omogućuje upravljanje čitavim proizvodnim lancem, dakle od same proizvodnje do distribucije. Čuli smo također i koja je cijena mlijeka. Ja sam bio postavio to pitanje i vidjeli smo da je cijena litre mlijeka bolja nego u drugim europskim zemljama to pokazuje koliko je potrebno organizirati se u poljoprivredi. Dakle, hvala na ovoj misiji. Nadam se da ću to uzvratiti u rujnu 21., 22. i 23. rujna kada će odbor Agri posjetiti Sloveniju. Da, sigurno, gospodine Bogović. Sigurno će i misija u vašoj zemlji biti izvrsna. Gospodin Sebastija, hvala. Gospođo predsjedavajuća, hvala. Kara. Pa ja moram reći da je ovo bila izvrsna misija i bila su nas divno ugostili i posjetili smo vrlo zanimljiva mjesta. Osim što smo se upoznali sa teritorijem, Ovakve misije nam e, omogućuju također e, i razumijevanje i teorijskog i praktičnog dijela stočarstva, poljoprivrede i tako dalje. Moramo nastojati uskladiti ta dva aspekta. Posjet e, tom ekosustavu Dehesi je bio vrlo zanimljiv i vidjeli smo da postoji Razlika je između onoga što europske uredbe definiraju pašnjakom i onoga što ovdje postoji. I to je doista vrlo bogat sektor. Imamo uzastočarstvo i prisutnu faunu iberijskog risa koji je jedinstven u Europi i koji je ugrožena vrsta. no tamo se uspio udomačiti i prilagodio se tamošnjim staništima. Dakle, to je važno. Treba premostiti ovaj jaz između uredbe, odnosno teorije i prakse, a u slučaju DHS to je doista od ogromne važnosti. Treba možda izdvojiti e, pomoć iz zajedničke poljoprivredne politike upravo za ovaj sustav i to sam htio reći hvala svim suradnicima koji su se založili kako bi naša misija ostvarila uspjeh. Hvala. Gospođa Moj. Hvala, želim zahvaliti organizatorima ove misije i također na e, srdačnoj dobrodošlici. Gostoprimstvo je bilo doista sjajno na visokoj razini i svi koje smo susreli su bili vrlo raspoloživi. Pokazali su također i veliku spremnost za razgovor i za upoznavanje nas sa ovim situacijama koje smo htjeli upoznati. To je bilo vrlo zanimljivo iskustvo jer nakon niza sastanaka u odboru Agri uspjeli smo se upoznati i sa nečime u praksi, dakle sa jednom svakodnevnom situacijom e, u kojoj natoč krizi koja je zahvatila čitavu poljoprivredu u Europi, naročito mljekarski sektor. Dakle, ta situacija s kojom smo se upoznali nam je ukazala na to da su ljudi uspjeli stvoriti jednu situaciju izvrsnosti koja zahvaća čitav proizvodni lanac, e, dakle od proizvođača stočara sve do konačnog proizvoda. I vidjeli smo da je to jedna od e, regija ili mjesta gdje cijena mlijeka nije pala, tako da su proizvođači na neki način zaštićeni. Nadam se da će se to uspjeti učiniti i u čitavoj Europi s obzirom na krizu koja nas je pogodila. To je sjajan e, primjer načina na koji se cijeli sektor može bolje organizirati, što vrijedi dakle za čitav proizvodni lanac. Želim ukazati na nešto vrlo zanimljivo, s čime sam se upoznala u razgovoru sa nekim od tamošnjih djelatnika, a to je pitanje suradnje na svim razinama, dakle od samog pojedinog poljoprivrednika i stočara sve do istraživačkih centara gdje se nalaze stručnjaci koji pomažu poljoprivrednicima u crpljenju sredstava iz Europe i to u suradnji sa privatnim poduzećima. Dakle, imali smo prilike upoznati se sa izvrsnom e, suradnjom na svim razinama i također sa odgovarajućim korištenjem europskih sredstava koji su namijenjeni istraživanju, a ta se onda istraživanja primjenjuju na teritoriju, a to omogućuje dostojanstveni život čak i najmanjim proizvođačima ili djelatnicima u tom sektoru. Unatoč krizi, unatoč tome što velika poduzeća u Europi vrlo često stječu dobit na štetu pojedinih e, malih poljoprivrednika, Evo, za razliku od toga, ovo je bio izvrstan primjer onoga kako bi Europa trebala unaprijediti upravo ovakve proizvodne sustave. Dakle, hvala još jednom svima i hvala kolegici Aguilera. Hvala, gospođo Moj. Želim zahvaliti svima na ljubaznim riječima. Naša je namjera bila e, prikazati situaciju u toj regiji. Evo, hvala na vašim e, napomenama. Evo, mislim da smo barem dijelom u tome uspjeli. Hvala Elviri na izuzetnom radu. Hvala e, Filipu, Maleni, Magiju. Hvala svima koji su nas ispratili i koji su nam e, pomogli u postizanju uspjeha ove misije. A iduća misija će se održati u Sloveniji u rujnu. Gospodin Bogović e, sigurno zna da će misija donijeti izvrsne rezultate. 13. točka na dnevnom redu, odobrenje preporuka koordinatora odbora AGRI. Preporuke koje su koordinatori usvojili tijekom eh, eh, posljednjeg, sastanka koji se održao jučer ujutro. Preporuke su prosjeđene svima, elektroničkom poštom. A imate također eh, i primjerak odluka na papiru. Ako nema nikakvih prigovora, možemo zaključke smatrati usvojenima. Dakle, tako ćemo postupiti. Ako nema drugih točaka na dnevnom redu, moram vas obavijestiti da će se sljedeće sjednice održati 19. srpnja kada imamo sljedeći sastanak sa povjerenikom Hoganom, dakle riječ je o izvanrednom sastanku odbora od 9.30 do 10.30, to je idući tjedan i onda da se ne bi reklo da ne radimo ništa. Idući tjedan mi praktički jedini imamo sastanak, a onda sljedeći sastanak nakon toga je 30. kolovoza u 9 sati. Evo to su za sada dva sastanka koje smo predvidjeli. E, želim e, Ugodan odmor svima, naravno ja ću biti na izvanrednom sastanku, ali tamo će biti i predsjednik Sikerski, dakle želim sada iskoristiti ovu priliku kako bih vam e, poželjela ugodno ljeto, ugodan odmor i da se svi vratimo puni energije u rujnu. Hvala.